So, hello everybody. I want to welcome you to our Econ Committee meeting. Um, I hope you had the chance uh, to use... Uh... Započinjemo današnji sastanak. Nadam se da ste provjerili dnevni red. Imamo ovih 30 e, minuta koje su nam odgodile proračun, odnosno raspravu o proračunu, jer gospodin Gajar je imao nepredviđeni sastanak koordinatora gdje je morao biti pristupan, e, prisutan, tako da moramo e, odmah prijeći na prvi, prvu točku dnevnog reda, usvajanje dnevnog reda, dakle nema nikakvih prigovora, dnevni red je usvojen, nam jednu kratku poruku, odnosno priopćenje. Izvještavaju se zastupnici da će prostorija za sastanke biti uređena sutra s obzirom na razmjenu gledišta sa odborom za proračun. Dakle, nadam se da ste svi čuli, imat ćemo sastanak ovdje, ali raspored sjedanja će biti drugačiji. Vidjet ćemo kako će se to organizirati. Evo, to je moje jedino priopćenje. Ponosite sve svoje stvari sa sobom jer ćete sutra biti na drugom mjestu. I to nas dovodi odmah do točke broj četiri dnevnog reda, odnosno do zelene knjige o maloprodajnim financijskim uslugama. I dajem odmah riječ gospodinu Ludvigsonu, našem izvjestitelju. Tack så mycket för ordet, eh, ordförande. Danas započinjemo jednu vrlo zanimljivu raspravu. Zelena knjiga o maloprodajnim financijskim uslugama. I to je iz više razloga poseban predmet jer odražava novi način upravljanja zakonodavstvom na jednom dinamičnijem tržištu. Siguran sam da ćemo na kraju imati vrlo živahnu raspravu o ovom pitanju. Na početku želim istaknuti da u izradi ovog izvješća ćemo staviti naglasak na suradnju u što većoj mjeri. Želim imati što užu suradnju sa izvjestiteljima u Sjeni, a također očekujem doprinos izvjestitelja u Sjeni i svih kolega u svim fazama i nadam se da će to dati konstruktivne rezultate. Odluka da se donese zelena knjiga je ispravna, jer na taj način komisija može odabrati područja u kojima će intervenirati zakonodavno umjesto da čeka godinama na donošenje zakona. Komisija dakle se treba aktivirati i proaktivno djelovati u ovoj fazi. Mi kao zakonodavac e, trebamo biti vrlo pažljivi u uređenju vrlo dinamičnog tržišta i ovo novo zakonodavstvo mora biti doista učinkovito, a istovremeno mora se prilagoditi ili dopuniti kada postane razvidno da će trebati i daljnje mjere. Zelena knjiga sadrži brojne obećavajuće točke, tako da time možemo ojačati postojeće zakonodavstvo. Dakle, to možemo nadograditi. Naravno, kako bi se stvorilo jedinstveno tržište financijskih usluga koje će funkcionirati i treba još prijeći dalek put. Imamo prepreke, naročito u prekograničnim poslovanju, koje su previsoke za mnoge. Osim toga, trebamo vidjeti koje nam mogućnosti nudi digitalizacija tržišta digitalizacija može povezati potrošače, dobavljače, mala poduzeća i to na drugačije načine odnosno na prošlost, što znači da treba ojačati zaštitu potrošača. Ako se sa svime bude postupalo na pametan način, doći će do vrlo pozitivnih učinaka i tu priliku ne smijemo propustiti. Ako želimo na sajti raditi na ovom području, trebamo vidjeti koje suštinske konkretne inicijative trebamo pokrenuti na osnovu zelene knjige. Pa tu nam predstoje brojni izazovi. Prvi izazov je jačanje kapaciteta komisije kada je riječ o digitalizaciji i analizi i prikupljanju podataka. Mnogi prijedlozi u zelenoj knjizi nemaju baš čvrstu osnovu, a trebali bi da pa će imati vrlo čvrstu empirijsku osnovu kako bi na odgovarajući način doveli do donošenja vrlo preciznog zakonodavstva koje će moći prepoznati ono što može djelovati na najbolji mogući način na europskoj i na nacionalnoj razini. Dakle, treba pogodovati svemu što se odvija prekogranično kada je riječ o poslovanju. Također, drugi izazov jest osiguranje jednog ravnopravnog takmičenja između svih subjekata. Oni koji gube i koji pobjeđuju, dakle to je odluka koju donosi potrošač, a ne zakonodavac i ta neutralnost zakonodavca je najbolji mogući način za promicanje stvaranja takvog tržišta. Još jedan izazov je uklanjanje prevelikih prepreka između zemalja u europodručju i onih van njega. To je jedan kriterij koji treba očuvati i na kraju posljednji izazov je postići da ovi različiti pristupi omoguće financijsku uključivost, dakle da se financijske usluge nude što većem broju subjekata. I to je velika prepreka u svakodnevnom životu dan danas i to dovodi do stvaranja osjećaja isključenosti. No, izvješće o bankovnim računima, odnosno obveza da svatko ima bankovni račun jest prvi korak ka stvaranju novog zakonodavnog okvira. Dakle, predstoji nam vrlo zanimljiv posao i nadam se da ćemo tijekom ovih nadolazećih tjedana raditi vrlo konstruktivno. Ja ću nastojati omogućiti suradnju između kolega i nadam se da ćemo otvoriti vrata novom i dobrom konačnom proizvodu. Uh, Hvala izvjestitelju. A sada dajem riječ izvjestiteljima u sjeni. Prvo ime Pučana. Riječ ima o tom van umjesto gospođe Kadek. Izvolite. Hvala predsjedniče. Kolega nije mogao danas prisustovati sastanku. Već e, prije osam godina je izdana prva zelena knjiga o maloprodajnim financijskim uslugama, međutim treba reći da se te usluge još uvijek e, koncentrirane na nacionalnoj razini. Međutim, neke stvari su odrađene. Nedavno smo usvojili nekoliko tekstova kojima je cilj, cilj olakšati e, pristup maloprodajnim financijskim uslugama. To je još u fazi prenošenja u nacionalno zakonodavstvo. Trenutno moramo paziti da se ovo zakonodavstvo provede u dijelo prije nego što donesemo novo zakonodavstvo. Cilj je uspostave jedinstvenog digitalnog e, tržišta i tržišta unije kapitala omogućuje stvaranje e, stvarnog e, maloprodajnog tržišta maloprodajnim financijskim uslugama. Otvaranje određenih proizvoda konkurenciji imat će nekoliko pozitivnih posljedica primjerice inovativne tvrtke, povećanje broja i izbora proizvoda i smanjenje cijena za potrošače. Što se tiče maloprodajnih financijskih usluga, situacija je složenija. Prepreke u ovom području više su vezane uz financijsku kulturu u pojedinim državama članicama, jezik i povjerenje potrošača. Što se tiče životnog osiguranja, e, potrošači će se obratiti tvrtki koja im je u blizini, koja će im dati pružiti savjete na vlastitom jeziku. Isto vrijedi i za banke. Banke će teško moći ponuditi usluge u inozemstvu bez filijala s obzirom da e, postoje velike razlike u pravnom okviru od jedne države do druge. Pravi je izazov e, potaknuti prekogranične usluge kako e, što se tiče ponude, tako i potražnje. Digitalizacija je jedna mogućnost da se dođe do toga cilja, međutim nije sama po sebi dostatna. Naši kapaciteti u tom području za sada su vrlo ograničeni. Želimo imati jedinstveno tržište, međutim neka područja kao što su porezi, nacionalne norme i zaštita potrošača i dalje su isključivo i nadležnosti država članica. Htjeli bismo dovršiti jedinstveno tržište, međutim činjenica je da još uvijek imamo 28 različitih poreznih i socijalnih sustava. Međutim, već sada možemo stvariti određeni napredak. Za mala i srednja poduzeća važno je da sve države članice uspostave zakonodavni, ekonomski i financijski okvir koji će biti prilagođen specifičnostima tih tvrtki. Mala i srednja poduzeća su okosnica europskog gospodarstva. One su te koje stvaraju radna mjesta i generiraju gospodarski rast. Olakšanje kreditiranja malim i srednjim poduzećima treba biti naš prioritet. U tom smislu činjenica da banke e, trebalo bi ponuditi, e, poboljšati ponudu kredita od strane banaka. Mala i srednja poduzeća moraju imati povjerenje u proizvode i u ponuđivače usluga. Prema tome trebaju im proizvodi koji su prilagođeni njihovim potrebama. Zato su potrebne iscrpne informacije. Potrošači moraju imati istu razinu financijske zaštite i ista prava svugdje u Europi. Jamstva nacionalnih e, štednih pologa još uvijek nisu uspostavljena u svim državama članicama. Maloprodajni ponuditelji usluga također moraju imati određena jamstva od strane klijenata, moraju imati suštinske informacije kako bi mogli uspostaviti suradnju s potrošačima i e, imati puni potencijal. Zato su potrebni poticaji kako bi se uspostavili dostupni financijski proizvodi u svim državama članicama koji će biti stvarne paneuropske prirode. Zato je nužno uzeti u obzir specifičnosti svih aktera i svih proizvoda. Ova analiza koju nam e, komisija nudi omogućit će da se ponovno pokrene rasprava o važnosti prekograničnih aktivnosti i uspostavi E, i kreiranju paneuropskih proizvoda u ovom području. Hvala. E, hvala tome. Sada u ime EKR-a Kay Swinburne mijenja Ashley Foxa. Hvala. Mislim da mijenjam većinu kolega iz kluba, tako da ću uzeti više puta riječ. Dakle, Ashley se ispričava i on pozdravlja pristup komisije ovom predmetu, naročito njihovo nastojanje da se maksimizira posveći zakonodavni okvir prije nego što se poduzmu daljne mjere. Stvarni paneuropski, paneuropsko jedinstveno tržište nije se za financijske usluge prekogranične aktivnosti predstavljaju samo 1% tržišta, zbog toga se smatra da postoje prirodne prepreke tome, zbog toga potrošači se okreću lokalnim ponuđačima usluga, no to ne zahtjeva regulativu na europskoj e, razini, zato jer bi to onda navelo da financijski ponuđači usluga poduzmu veće rizike i također do povećanja cijena takvih usluga u nekim zemljama. Kad se ulazi u ovu raspravu, postavlja se pitanje praktičnosti nekih od ovih provedbenih mjera. Sa stajališta osiguranja postoje različiti pravosudni sustavi i različita tržišta što će ograničiti prenosivost takvih politika preko granice. No, težište zelene knjige ne smije se ograničiti na povećanje prekograničnih aktivnosti i tu se nude različite e, prilike, tako primjerice tu imamo povećanje povjerenja u financijske usluge i promicanje inovacije i konkurentnosti diljem Europske unije povećanje povjerenja potrošača, nuđeći im jasne informacije o financijskim proizvodima i također Nebolja praksa u smislu nadzora će osigurati povećanje povjerenja i to se može postići također i postojećim programima osiguranja kako bi se ujednačila te situacija u Europskoj uniji. Kada je riječ o promicanju konkurentnosti diljem Europske unije, trebamo osvoriti okružje koje će omogućiti inovacije i koje će poduzećima omogućiti stvaranje inovacija, ne samo preuzimanje rizika. Europska unija može postati vodeće tržište za fintech, ali trebamo ostaviti prostora takvim zamislima. U Ujedinjenoj kraljevini imamo takozvani regulatory sandbox kojim se određuje crowdfunding i to je nešto što se može primijeniti i u drugim europskim zemljama i gospodin Fox je veseli suradnje sa izvjestiteljem na ovom predmetu. Hvala. Mislim da je Obama ostavio e, veliki dojam na e, kolege u Ujedinjenoj kraljevini. U ime liberala e, riječ ima Sofie Infeld. Hvala. Kao prvo želim zahvaliti izvjestitelju na otvorenim riječima e, u kojima kaže da želi naći konsenzus sa svim klubovima i također e, želim e, se nadovezati na riječi Pučana koji pokazuju da postoji određena ambicija. Mislim da je to od suštinske važnosti, jer u sadašnjem političkom okruženju, a to već znamo određeni broj godina, čak i oni najveći euroskeptici na nacionalnoj razini još uvijek su oduševljeni jedinstvenom tržištu, svi o tome govore, ali vrlo malo se događa u stvarnosti. Vidimo s time povezane predmete poput direktive o uslugama plaćanja i tako dalje, gdje nastojimo ostvariti jedinstveno tržište i ukloniti prepreke, ali u praksi vidimo da zemlje članice koče e, bilo kakav napredak. Dakle, mislim da bi se zemlje članice trebale upitati shvaćaju li ozbiljno jedinstveno tržište i žele li ga ostvariti ili se žele prikloniti nacionalnoj suverenosti, tako da ne bi se onda uopće trebalo niti pristupati jedinstvenom tržištu. Dakle, ako želimo stvoriti jedinstveno tržište, ne smije postojati tabuji. Fiskalni aspekt ne smije biti tabu, kao što ne smije biti niti prekogranična zaštita potrošača, niti veća standardizacija. Zemlje članice trebaju odgovoriti na pitanje Imaju li političku volju za uklanjanjem ovih prepreka? Ako je imaju, onda to znači da se nacionalne prakse trebaju mijenjati. Dakle, Vlade na nacionalnoj razini treba imati hrabrosti to predstaviti svojim e, glasačima. Spomenuli smo fintech i mi stalno oklijevamo i jednostavno će nas stvarnost prestići. Fintech e, će ometati naše sustave, ugroziti ih e, i ako e, ne pronađe plodno tlo u Europskoj uniji, otići će drugamo. Poduzeća već naznačuje da žele otići iz Europe jer tu nailaze ne previše prepreka. Dakle, ako želimo biti dovoljno ambiciozni, ako želimo da Europa bude dom finteka, ako želimo jedinstveno tržište, onda trebamo učiniti ogroman korak naprijed. Ili ćemo postupiti kao i u slučaju drugih predmeta i raspravljati godinama i onda ostvariti vrlo mršave rezultate. Ako je to tako, pa mislim da ipak imamo pametnijeg posla. Dakle, nadam se da će ovaj parlament zauzeti ambiciozno stajalište, da se neće bojati suočiti sa tabuima i ja bih čak otišla je korak dalje od kolege iz Pučana koji kaže da postoji nešto što je samo po sebi razumljivo, nacionalna suverenost i njihove nadležnosti po pitanju oporezivanja. Da, ali istovremeno mi imamo i odgovornost prema europskim građanima koji od nas, od Europske unije, očekuju djelovanje jer gube povjerenje. Nadam se da ćemo sa izvjestiteljem i izvjestiteljima u Sijeni razraditi vrlo ambiciozno stajalište Europske unije i time ponuditi pravu budućnost, prave izglede europskim građanima i europskim poduzećima. Hvala vam. Hvala Sofi. Ne vidimo kolege iz gue Dakle, prelazimo odmah na zelene. Riječ ima Sven Gigolg. Hvala. Na na engleskom. Želim zahvaliti izvjestitelju na vrlo jasnim e, riječima u kojima obećava suradnju. Klub zelenih pozdravlja zelenu knjigu, a sada parlament treba odraziti ovu ambiciju koju ovdje prepoznajemo i treba se pobrinuti da ovo ne bude samo popis problema, nego da natjera komisiju i vijeće na donošenje mjera koje će onda ove ambicije i ostvariti. Smatram da tu postoji niz otvorenih pitanja. Potrošači i investitori izloženi su predatorskim cijenama u financijskim sustavima. Dakle, ne primaju odgovarajuću naknadu za rizike koje preuzimaju, a s druge strane vrlo često ih se ne savjetuje dovoljno o proizvodima kojima te rizike preuzimaju. Dakle, brojni potrošači i investitori ne primaju povrate na investicije koje bi trebale dobiti i Također se priveše i ulaže u sustav posredovanja u financijskim uslugama. Jača konkurencija i oklanjanje granica može ublažiti taj problem, tako da smatram da treba tu pozdraviti pristup komisije. Kako bi se ostvario ovaj cilj, odnosno ostvarenje većih povrata na ulaganja, Važno je standardizirati proizvode u skladu sa potrebama, omogućiti odgovarajuću konkurenciju i ponuditi sigurne i jednostavne i troškovno učinkovite proizvode. Također treba imati bolje sustave za usporedbu proizvoda u korist potrošača kako bi konkurencija i usporedba se mogle uskladiti i preko granica. U tom smislu je od ključne važnosti prepoznati da je inicijativa PEP samo jedna od mogućnosti gdje može pomoći usklađenje preko granica kako bi se potakla konkurencija. I na kraju htio bih čuti mišljenje komisije o tome, dakle zelena knjiga nije bila zelena. Mnogi investitori žele usmjeriti svoja ulaganja u postizanje ciljeva konferencije COP21 i također žele i socijalno pravedniji razvoj financije i poslovanja. No, nažalost, u svojoj zelenoj knjizi niste ponudili nikakvo smisleno rješenje za povećanje sektora takozvanog zelenog financiranja i također kako bi se izbjeglo da se nude proizvodi koji tvrde da su ekološki održive, ali zapravo nisu. Dakle, pozivam komisiju da o tome podrobnije promisli kako bi podstakla rasti potencijal takozvanih zelenih financijskih usluga umjesto da ograničava njihov potencijal. Hvala ne Prije nego što predam riječ našem izvjestitelju u sjeni u ime FDD-a, Posjećam da je danas dan e, svetog Marka, dakle čestitam imenjacima. Marko, imate riječ. Hvala. I ja želim zahvaliti izvjestitelju i reći da ja tu osobno ne želimo uputiti prigovore zelenoj knjizi. Mislim da tu na temelju pet načela koje sam pribilježio možemo raditi, dakle povećanje transparentnosti i e, također razumijevanje od strane građana e, svih e, financijskih proizvoda, jer oni koji vrše ulaganja trebaju biti što bolje upoznati sa proizvodima, zato jer to utječe i na cjeloživotnu štednju ljudi, dakle Prva točka je povećanje transparentnosti, što je nezaobilazno. Zatim treba povećati konkurentnost u bankovnom financijskom sektoru. Dakle, trebamo razbiti ovaj oligopoli, odnosno izbjeći koncentriranje na financijskom tržištu, što bi moglo dovesti do oligopola u ovom sektoru, zatim e, treba olakšati prenosivost određenih proizvoda, životnih osiguranja, zdravstvenih osiguranja i mirovina, treba razviti digitalno tržište i tehnološku inovaciju, naročito kada je riječ o uslugama plaćanja i treba ukloniti neopravdanu diskriminaciju vezano uz geolokalizaciju, jer i tu taj problem postoji. Evo, to su tih pet načela. No, želimo uputiti jednu kritiku komisiji jer objektivno govoreći, iako je ovo doista važan predmet, postoje daleko važniji predmeti na kojima e, bi komisija trebala raditi, koje zanemaruje, međutim, a to je vezano uz sustavni financijski rizik. Dakle, s jedne strane donosi se zakonodavstvo o ovim e, maloprodajnim financijskim uslugama, ali s druge strane se ne ublažavaju sustavni financijski rizici. Dakle, ako se ne promiče odvajanje banaka ili ne promiču se druge mjere uklanjanja sustavnih rizika, dakle ono o čemu će se govoriti o Bazelu, tako kada je riječ o procjeni sustavnih rizika određenih banaka, dakle trebalo bi se više usredotočiti na to, a ovo je važan predmet, ali ipak ga treba malo gurnuti u drugi plan jer bismo prvo trebali osigurati štit eh, protiv sustavnih rizika koji ne postoje od 2009. Evo, danas još imamo vremena učiniti nešto, no mogli bismo propustiti tu priliku i suočiti se sa još jednom financijskom krizom, jednim ogromnim jehurom i tu će komisija biti optužena jer nije učinila dovoljno i mi želimo upravo svi zadati usmjerenje u tom pravcu. Dakle, E, pozivam komisiju da pripremi nekako uređenje u tom smislu jer će inače potrošači i dalje snositi goleme rizike. I još jedna kritika e, o zelenoj knjizi, to sam možda zaboravio, jest da se ne može stvoriti jedno jedinstveno tržište koje će biti funkcionalno u trenutku kada imamo tolike razlike i neravnoteže u makroekonomskom području. Dakle, i tu trebamo biti kritični jer ako ne budemo isticali ove razlike koje postoje u ekonomskom smislu između država, onda nećemo uspjeti usvojiti dobru regulativu. Hvala. Thank you very much. Uh, Hvala lijepa. Nema drugih javljanja za riječ? Odnosno imamo. Brian Hayes, izvolite. Evo, samo nekoliko riječi. Htio bih zahvaliti izvjestitelju. Htio bih pohvaliti ovu zelenu knjigu. Ovo je ovako važno pitanje. Zato što kada je riječ o ovim eh, financijskim uslugama nemamo pravo jedinstveno tržište, to je na ruku razumljivo, kao što je rekao izvjestitelj, različiti jezici, pravila, neravnomjerna distribucija, razlike plasiranje tih proizvoda i njihova uporaba. Međutim, trebamo biti ambiciozni. Zato što je ono u čemu doista nismo dobri jest prekogranična kupnja, a preduvjet za to je tržišna utakmica. I tu također moramo vidjeti veću ponudu usluga. Posrednici ne, ne stječu dobit koju bi mogli stjecati. To ključne važnosti i konkurencija. Jednako je sa zajmovima za nekretnine. Dakle, u mojoj zemlji tu su prihodi 2% više nego u drugim zemljama. Mislim da je važno da budemo um, ambiciozni i to što je više moguće ambiciozni. Imali smo čitav niz uh, pristupa ideji jedinstvenog tržišta u ovom sektoru. Ima prijedloge kolegama je da budu što je moguće više ambiciozni i da donesu potrebnu razliku dakle, na tržištu ovih usluga. Sad imamo zajedničku strukturu diljem Evropske unije kada je riječ o nošenju sa sistemskim rizicima. Ona je povezana sa bankovnom unijom, tu još moramo poduzeti neke stvari, međutim, to su na ovo područje se međutim nije usmjeravalo dosta pažnje. Međutim, ukoliko budemo dovoljno ambiciozni unutar ove zelene knjige, onda ćemo moći to ostvariti. Hvala lijepo. Hvala ti, Brajane. Želi još netko nešto dodati? Koliko to nije slučaj, onda dajem riječ gospodinu Peleu iz komisije. Evo, prezime gotovo kao nogometaša, ali baš i ne. Vlada je veliki entuzijazam kada je zelena knjiga izdana u prosincu prošle godine. Mi bismo htjeli održati na životu taj entuzijazam kako bismo donijeli ambiciozan i realističan akcijski plan od kojeg bi koristi imale i industrija i građani. To znači da trebamo odgovoriti na potrebe potrošača, a i želimo također ostvariti želje industrije na ovom području. Dobili smo pozitivne ocjene ove zelene knjige od potrošača, od udruženja e, poslodavaca. I e, neki od vas su sudjelovali kao izvjestitelji u Sjeni i izvjestitelji na konferenciji koju smo organizirali na ovu temu. Digitalizacija bi mogla biti po neka vrsta poticaja za industriju da se nadiđu prepreke koje trenutno postoje na tržištu. Dobili smo i dakle, došli smo do saznao vidjeli smo od dionika da nedostaju neki elementi u već postojećem zakonodavstvu. To tako smo tijekom konzultacije dobili doista značajne informacije od e, industrije, međutim još uvijek postoji dakle, mjesta da se uvrste i komentari vezani uz zeleno financiranje, green finance. E, ne mogu sada puno o tome govoriti, ali želim samo reći da tu komisiji radi na tome i vezano uz sastanak skupine G20, dakle kada je riječ o ovim proizvodima i to će se ticati dakle, i označavanja ovih usluga. Dakle, otvoreni smo za vaše doprinose. Hvala vam najljepša. Hvala. Nadam se da ćete nastaviti ovako entuzijastično raditi. Ono imaš li ti neke napomene? Pa htio bih zahvaliti svima na iskazanom mišljenju dakle, s kojim ste me danas upoznali. Ne možemo čekati da vidimo kako će se stvari razvijati. Mislim da moramo djelovati odmah. Ukoliko to ne učinimo, drugi će nastupiti na tom tržištu umjesto nas. Mislim da je potrebno urediti ovdje zakonodavstvo, ojačati ulogu potrošača. To je od ključne važnosti. Ja sam zabilježio ono što su rekli izvjestitelji iz Sjene i pozabavit ću se svim tim idejama tijekom mog daljnjeg rada. Kao što sam i rekao, pokušat ćemo pronaći konsenzus. A poruka koju sam danas dobio od izvjestitelja iz e, Sijene jest da moramo dobro raditi na ovom dosijelu kako bismo se pozabavili ovim pitanjima na nekoj višoj razini. Koliko zapravo možemo čekati? Pa ne predugo moramo započeti s radom, moramo ojačati poziciju i malih i srednjih poduzeća i ostalih potrošača. to je jako važan zadatak i nadam se da ćemo do kraja rada na ovom dosjeu doći do zajedničkog stajališta koji će biti orijentiran ka budućnosti. Pa tržište se mijenja svakog dana, cijelo vrijeme, stvari nisu nepomične, što više stalno se mijenjaju. I zato se moramo osigurati da se štite prava potrošača. Želim vam svima zahvaliti, hvala što ste mi dali riječ, radujem se suradnje s vama. Nadam se da ćemo izraditi doista koristan prijedlog. Hvala. Evo ukratko nešto o vremenskim rokovima. Tako danas smo imali prvo razmjenu stajališta. Nacrt izvješća se planira za 13. lipnja, odnosno razmatranje, rok za amandmane 28 lipnja, rok podne, razmatranje amandmana, dakle nakon ljetne stanke 31. kolovoza i glasovanje u odboru u studenom 29. A nadam se da to svima odgovara. I time zaključujemo ovu točku dnevnog reda. Dolazimo do pete točke dnevnog reda, dakle obavezna automatska razmjena informacija. To je jako važna tema, ali imamo dosta sličnih e, naziva tema koje su nalaze u različitim fazama donošenja. I umjesto izvjestitelja Darjuša Rozatija riječ ima Kolega Niedermayer. Hvala ti, Markus. Ja ću vam e, reći nešto o podacima s kojima me upoznao gospodin Rosati. Mi ovdje imamo konsultativnu ulogu, dakle odluku donosi vijeće. Kao što znate, Vijeće se već, je već donijelo političku odluku vezano uz ovu temu i to prije nekoliko mjeseci. Tu donosi su nekakve implikacije, ali svejedno Gospodin Rosapi želi reći da je učinkovito surađivao sa drugim izvjestiteljima u Sjeni i da stvari u dobrom pravcu pred glasovanju u Svibnju. Također sa drugim izvjestiteljima iz Sjene se nada da će komisija i vijeće uzeti u obzir mišljenje parlamenta. Međutim, izvjestitelj bi vas htio obavijestiti da je uputio pismo vijeću vezano uz ovu situaciju, ali do sad e, nije dobio nikakvu reakciju na to pismo i time je razočaran. To nije dobar znak za buduću suradnju na ovom tekstu. Dakle, zato bi gospodin Rosati htio da komisija i vijeće poštuju ulogu parlamenta i da u budućnosti suradnja bude bolja. Što se tiče o same suštine, kao što znamo, ova prva direktiva protiv BEPS-a. Dakle, on se rješava problem BEPS-a na koji na koji je ukazao još OECD. Izvjestitelj dobio 142 dva amandmana na tekst i radimo na 10 kompromisnih amandmana. Međutim, većina političkih klubova e, se slaže da je za Europsku uniju bolje da se bori protiv e, dakle, izbjegavanja poreza, glasivnog poreznog planiranja i štetnog poreznog natjecanja. To je bolje da se uključi i Europska komisija u razmjenu podataka komisija ne samo da štiti ugovore, već bi ona trebala nadzirati situaciju kada je riječ o izbjegavanju plaćanja poreza. Većina klubova se slaže da bi komisija trebala predstaviti e, izvješće parlamentu i vijeću kada je riječ o učinkovitosti ove direktive. Imamo dva suštinska pitanja o kojima smo raspravljali na sastancima izvjestitelja u e, Sijeni. Prvo riječ o e, pragu od 750 milijuna, neki se zalažu za smanjenje praga. Drugi vele da bi ta promjena stvorila dvostruke standarde, zato što druge zemlje e, iz projekta BEPS-a ne bi to slijedile i to može dovesti u nepovoljan položaj evropske tvrtke. Što se tiče izračuna OECD-a, ovim pragom se pokriva 90% prihoda multinacionalki, dakle. I to bi onda obuhvatilo izvješćivanje po državama. Potom područje primjene, dakle i dostupnost, e, javnost ovih informacija. Izvijestite, žele da se držimo originalnog komisijnog prijedloga. Prije dva tjedna je predstavljen, dakle, prijedlog e, ovih izvješća, javnih izvješća u državama i tako bi se trebalo nastaviti. I prihvaća se dakle zaključak e, koji je donio OECD kako bi se stvorila jednaka pravila za sve. Da zaključim. Vijeće, komisije, parlament bi trebali pronaći dobru ravnotežu. Dakle, u tekstu kada je riječ o transparentnosti i e, pravednom oporezivanju kako se ne bi naštetili europskim tvrtkama i kako bi se stvorio dobar, dobra, se stvorila dobra poslovna klima. Hvala lijepo. Thank you very much, e, Ludek. Hvala ti, Ludek. Sada ću dati riječ o izvjestiteljima iz Sijene. Mesto kolega Maurela, ovdje je kolega Paje, izvolite. Oui, merci, euh, monsieur. Hvala predsjedniče, uvaženi kolege. Kao prvo se ispričavam u ime kolege Morela koji me zamolio da vam izložim njegovo mišljenje koje ću pročitati. Uvijek ima nešto dobro i to je jedno od pozitivnih posljedica dokumenta iz Paname, a to je da se vidjelo što se događa pojedinim zemljama E, dakle, s obzirom na izbjegavanje poreza koje šteti e, državnom proračunu, e, vrlo je važno da se stavi naglasak na transparentnost. Ovo je jedna važna faza u jačanju pravosuđa u području poreza. Međutim, ako je cilj fiskalna pravda, onda treba imati jednake uvjete konkurencije među tvrtkama. Zakonodavni prijedlog komisije temelji se na jednom od članaka ugovora kojima je cilj dobro funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Nadalje, tijekom sutrašnjeg glasovanja gospodin Morel želi da se uzme u obzir da ne želimo imati najveći mogući promet, nego da se obuhvati što veći broj multinacionalnih kompanija kako bi se postigli jednaki uvjeti između multinacionalnih kompanija i poduzeća na nacionalnom tržištu. U tom smislu gospodin Morel e, izražava žaljenje što nije došlo do kompromisa u razgovoru sa izvjestiteljem, te poziva kolege iz svih klubova da sami zauzmu stav vezano za ovaj prijedlog. E, imamo četiri prioriteta e, u klubu zastupnika socijaldemokrata i on želi ostati vjeran tim stavovima u području poreza. To su sljedeći prioriteti. E, kod revizije prava dioničara treba utvrditi tu normu i zapravo primijeniti na sve multinacionalne kompanije. E, zatim direktiva o računovodstvu, 40 milijuna eura neto i više od 250 zaposlenika. Zatim drugi prioritet kluba zastupnika socijalista, e, Moramo upozoriti na, na fiskalni dumping, a radi se o suradnji među upravnim tijelima. Pritisak e, u državama članicama bit će moguć samo ako budu raspolagale svim e, podacima multinacionalnim kompanijama koje posluju u Europi. Zato predlažemo automatsku razmjenu podataka koja bi bila obvezujuća među svim državama članicama, a ne samo među onima gdje multinacionalna kompanije imaju e, svoje sjedište. Treći prioritet sukladno e, direktivi o dioničarima kako bi se e, poreznim upravama dale cjelovite informacije. Mi dodajemo još nekoliko informacija kao što su e, subvencije koje se isplaćuju na nacionalnoj razini i na kraju ova razmjena informacija je neophodna. Jedan od paradoksa ove direktive DAC jest što postoji velik broj izuzetaka od automatske razmjene podataka što omogućuje državama članicama da odbiju proslijediti podatke jedne drugima. Nakon e, i parlament radi e, na poreznim pitanjima sve više i više e, budući da je područje oporezivanja u nadležnosti država članica, ali je isto tako jedno vrlo značajno pitanje. Mislim da svi trebamo preuzeti odgovornost. Kakvog smisla ima konsultirati parlament ukoliko ne bude radio na unapređenju teksta i ako ne ispuni očekivanja građana? Mi smo razočarali građane kada smo na posljednjoj plenarnoj sjednici e, prilikom glasovanja i zato trebamo uputiti jasan signal da sve velike multinacionalne kompanije, ne samo 10% njih, trebaju e, primjenjivati izvješćivanje e, po zemljama. Hvala. Hvala. Pirkar za klub ECR, izvolite. Kiitos herra Aluksi haluan kiittää raportööriä Prije svega bih zahvalila izvjestitelju. I činjenici da radimo u duhu kompromisa, te želim zahvaliti kolegama na konstruktivnoj suradnji. Po meni izvjestitelj postigao dobar cilj svojim prijedlozima. Tu se dobro odražava napor svih klubova ovdje u parlamentu da se bore protiv agresivnog poreznog planiranja, izbjegavanja plaćanja poreza, problema koji imamo dakle s time u Europi. To stvara i poticaje za izvješivanje po zemljama za ove tvrtke i to nam donosi okvir za razmjenu informacija. Zahvaljujući izvješćivanju po zemljama nacionalne vlasti će imati na raspolaganju e, bolje instrumente kako bi se osigurale e, da i multinacionalke plaćaju poreze. To preporuča i OECD, da se ovaj rad temelji na njihovim preporukama. Agresivno porezno planiranje izbjegavanja poreza jesu međunarodni problemi i zato su potrebna međunarodna rješenja. Po meni prijedlog ide na pola puta kada je riječ o povećanju transparentnosti, jednako kada je riječ o pragu koji će se primjenjivati uz obavezu prijavljivanja. Jednako je i sa provedbom, odnosno rokovima. Mi smo se trebali zadati rokove koji su ambiciozniji nego oni OECD-a. Kao što znate, većina zemalja OECD-a zalaže se za izvješćivanje po zemljama. I zato žalimo da jedna zemlja koja je nedavno punila novinske stupce nije u ovom sustavu. Nadam se da će se nastaviti naša e, konstruktivna suradnja i u području dakle, izbjegavanja plaćanja poreza. Hvala. Hvala. Da mi riječ e, liberalima, kolegici Ivan Nujenhajzen, izvolite. Thank you very much, uh, Chair. Uh, also for the Hvala vam. Ja ću pozdraviti kolege. The European Championship. Morate poraditi na kvalifikacijama za europsko prvenstvo. Veli predsjedavajući. Prije svega bih zahvalila izvjestitelju, dakle, zastupniku Rosatiju, na dobroj suradnji, ne samo vezano uz uh, ovo izvješće, već i uz pregovore, dakle. Jednako i upućujem i drugim izvjestiteljima iz Sijene, tu dovodi do dobrih kompromisa, zadovoljni što možemo podržati ovaj tekst. I dobro je što se evo svi zalažemo za obvezujući karakter razmjene podataka da on bude automatski bi se trebao temeljiti i na reciprocitetu te na jasnim definicijama. Gospodin Rosati je rekao da bi u izvješću da bi i parlament trebalo obavijestiti o ishodu ove automatske razmjene. To podržavamo. Pokušat ćemo to još dodatno ojačati, zato smo izradili amandman kako bismo se osigurali da ne dobijemo samo podatak o tome koliko je bilo razmjena, dakle ne samo količina, već se bavimo i kvalitetom, dakle što se, koji je ishod ove razmjene. E, drago mi što sad u jednom, jednom kompromisu stoji da komisija treba izvijestiti parlament dakle, o dobivenim podacima i ono što stoji u njima. Ne želimo da ovo bude samo mrtvo slovo na papiru. I zato imam još jedan zahtjev kolegama. Još jedan amandman koji smo izradili. On nije prihvaćen, još uvijek nije prihvaćen. Riječ je o reviziji, dakle, Trenutno se ona ne predviđa, zato sam ja izradila jedan amandman koji govori da nakon tri godine moramo ocijeniti, vidjeti e, e, provodi li se to na odgovarajući način, dobivamo li podatke koji su nam potrebni i tako dalje, te bih vas evo zamolila da to uzmete u obzir, da dakle se iznova ocijeni ovo zakonodavstvo nakon primjeno tri godine. To je sve od mene. Hvala lijepo. Hvala. Kora. Ne vidim i dalje nikoga iz kluba GUE. A vi mijenjate Miguela? Izvolite. Um, ja bih se htio ispričati u ime izvjestitelja u Sijeni. On zahvaljuje izvjestitelju, ali i predlaže nekoliko amandmana, podržava maksimalnu transparentnost da bi se zatvorile neke postojeće praznine i uklonili pormećaj. Također podržava izvješćivanje po zemljama. Već sam spomenuo da podržava najveći mogući stupanj transparentnosti, međutim ono što ga brine jest da bi komisija trebala imati odgovornost E, budući da ako postoji obveza izvješćivanja, onda komisija ne bi trebala imati konačnu odgovornost u tome. Hvala. Dolazimo sada do zelenih. E, izvolite. Hvala. Što se tiče automatske razmjene podataka u području oporezivanja, zeleni smatraju da je to dobar pomak. E, mi ne želimo puno izvješćivanje po zemljama, zato zahvaljujem izvjestitelju na želji da dođe do kompromisa, međutim u nekim aspektima e, nije uzeto u obzir mišljenje parlamenta. Osnovno je pitanje praga, odnosno veličine e, tvrtki i u ovom izvješću i u prijedlogu komisije koji je izašao prije nekoliko tjedana, prag je vrlo visak za poduzeće, dakle tu je se računa promet od 750 milijuna eura. Zeleni žele da se ovaj prag za automatsku razmjenu podataka uskladi sa direktivom o računovodstvu, a to je od više od 40 milijuna. E, to se može vidjeti iz našeg amandmana 135. Mi u tome nismo bili usamljeni. Imamo i potporu iz od GUA, SID-a, EFDD-a i ALDA. Međutim, izvjestitelj je odlučio to ne uvrstiti u izvješće. Moram priznati da me to razočarava i e, želim potaknuti sve klubove zastupnika da e, glasuju za amandmane 133 do 136. Mi kao parlament samo dajemo mišljenje o ovoj direktivi, premda znamo da je vijeće već postiglo neformalni dogovor s komisijom. Međutim, smatramo da postoji potreba da se uputi jasan signal. Kao predstavnici evropskih građana želimo veće ambicije od onoga što nudi OECD i to moramo pokazati ukoliko želimo demonstrirati da ozbiljno pristupamo transparentnosti. Ako želimo e, izbjeći presedan koji se postavlja ovim dogovorom između vijeća i komisije kojim se zaobilazi demokratsko tijelo kao što je Europski parlament, e, Želim također e, skrenuti vašu pozornost na amandmane 45 i 108 što se tiče na financijske institucije u trećim zemljama koje ne primjenjuju reciprocitet u razmjeni podataka. Ukoliko nema dokaza da će se transakcija oporezivati, mi e, isto tako s obzirom na spoznaje iz dokumenata iz Paname e, upozoravamo na izbjegavanje poreza i smatramo da bi Evropska unija trebala biti ambicioznija do ostatka svijeta i to je nešto što sam čula i od ostalih izvjestitelja u Sjeni. Također sam razočarana zbog e, informacija o poslovnoj um, povjerljivosti. To ne bi trebalo biti izgovor da se spriječava napredak. Podaci e, koje navode države članice ne sadrže nikakve poslovne tajne, tako da tvrtke to ne bi smjele iskorištavati kao izgovor da ne podnose podatke poreznim upravama. Naš amandman 75 je također važan. Zatim imamo i amandmane o sekundarnom izvješćivanju i o pilot projektima za razmjenu podataka sa zemljama u razvoju te sankcijama u slučaju propusta izvješćivanja. Mislimo da je to važno ako želimo rezultate. Potičemo ostale kolege da razmotre mogu li podržati naše amandmane za koje smatramo da će osnažiti ovaj prijedlog. Hvala. Hvala i vama. Ne primjećujem da se netko javlja za riječ. Dajem riječ komisiji. Hvala. Hvala predsjedniče. Ovo je vrlo važan, važna tema za komisiju e, gdje će se postaviti porezni sustav u kojem tvrtke plaćaju svoj dio i to je uistinu prioritetno za komisiju kad je stupila na dužnost. Povećanje transparentnosti među poreznim upravama s jedne strane, a s druge strane prema javnosti, ključni su aspekti potrebni kako bi se uspostavio pravedni sustav. Jedna od mjera je već dogovorena, e, a to je dakle automatska razmjena podataka o e, poreznim rješenjima. Zahvaljujem parlamentu i ovome odboru na dobroj suradnji e, bez obzira na to što su vremenski rokovi bili vrlo kratki, a to je bilo zato što svi smatraju da trebamo djelovati brzo i postići napredak brzo, ne smijemo gubiti vrijeme. Ovaj prijedlog omogućuje poreznim upravama da dobiju neophodne informacije kako bi mogle provesti analizu o analizi rizika što se tiče poreznih e, obveznika. E, ove informacije trenutno nisu dostupne svim e, poreznim upravama i u tom smislu je ključno. To će također pomoći poreznim upravama da ocjene rizični profil poreznih obveznika i u tom smislu će ovo biti uistinu značajan pomak u rješavanju agresivnog, e, agresivnih poreznih aranžmana. Nije cilj ovoga prijedloga da se široj javnosti daju potrebne informacije kako bi mogli vršiti nadzor nad situacijom. Kao što smo već mogli čuti, postoje različite inicijative koje će obuhvatiti ovaj aspekt. Cilj komisije je da kroz ovaj prijedlog prenese aktivnosti koje su dogovorene na razini OECD-a i to jednu po jednu. To je važno iz naše perspektive zato što bismo trebali biti oprezni kada je riječ o uspostavi različitih razina izvješćivanja za europske tvrtke. Važno je da postoji e, dosljedan pristup i da se informacije koje se razmjenjuju mogu usporediti. Naš je glavni cilj bio da se uspostave jednaki uvjeti za sve među multinacionalnim kompanijama, kako europskim, tako i onima koje nisu iz Europe. I komisija se za to snažno borila, naime, kroz ovaj sekundarni mehanizam o kojem smo čuli, postignuto je da sve multinacionalne kompanije koje nisu iz Europske unije, ali posluju na unutarnjem tržištu, moraju ispunjavati ovaj uvjet i moraju razmjenjivati e, informacije, odnosno podnositi informacije poreznim upravama u Europskoj uniji. U tom smislu mislimo da je ovo vrlo uravnotežen i proporcionalan prijedlog. Možda samo još nekoliko aspekata. Što se tiče praga, E, u ovom prijedlogu se držimo onoga što je dogovoreno e, u okviru BEPS 13 u OECD-u. Taj prag je dosta visok, međutim htio bih naglasiti da je taj iznos od 750 milijuna, da se to odnosi na grupacije, a unutar svake grupacije može biti nekoliko e, matičnih tvrtki i podružnica koje imaju E, manji prag, dakle to je ukupna brojka, ukupna brojka je tako je relevantna. A naglasak je bio da se e, pokaže da je taj prag, premda je visok, obuhvaća više od 90% ukupnih prihoda. Ako se snizi prag, e, opterećenje bi bilo visoko za veći dio tvrtki, a istovremeno se e, ne bi e, pokrio jedan dio ukupnih prihoda. I u tom smislu je ovaj prijedlog e, razmjeran. Što se tiče povjerljivosti, spomenuti članak 17.4, to je brisano, međutim u uvodnoj izjavi se jasno navodi da se pretpostavlja da informacije koje su predmet razmjene da se one ne smatraju povjedljivima. Kao što sam rekao, ovaj e, dio koji se tiče javnosti je sastavni dio jednog drugog prijedloga, o tome će se raspravljati u skoroj budućnosti. Mi vjerujemo da će usvajanje ovoga prijedloga e, naravno nakon mišljenja Europskog parlamenta pomoći europskim poreznim upravama da dođu do potrebnih podataka, te da će to stvoriti, e, odnosno da će omogućiti da multinacionalne kompanije u Europi imaju jednako opterećenje, imajući u vidu da njihove podružnice koje posluju u Europskoj uniji, ali nemaju tu sjedište, da moraju ispunjavati jednake uvjete. Što se tiče jačane transparentnosti, ovo nije zadnji korak, ovo je samo jedan dio e, šire slike. Više toga treba učiniti i mi se radujemo daljnjoj konstruktivnoj suradnji. Hvala vam još jedan put e, na uloženom trudu. Hvala i vama, Lurek. Želite li vi nešto dodati? Pa samo da zahvalim još jedan put izvjestiteljima u Sjeni i nadam se da će ova suradnja o kojoj predstavnici komisije govore uistinu zaživjeti. Hvala vama, hvala izvjestitelju, izvjestiteljima u sjeni i svim kolegama. Nažalost, kao i kod nekih drugih e, zakonodavnih prijedloga u području poreza. U istoj smo situaciji, vijeće je već postiglo dogovor, oni samo čekaju na nas. Ali kao što ste rekli i vi, ovo nije završna faza, ovo je samo jedan proces i nadam se da ćemo tijekom tog procesa moći osnažiti svoj utjecaj. glasovanje će se održati sutra od 11.45 do 12.30. E, nadam se da svi imate spremne glasačke kartice, pritom mislim i na sebe, a na plenarnoj sjednici će se glasovanje održati u svibnju ove godine. Hvala vam svima e, i sada dajem riječ potpredsjedniku Peteru Simonu. Izvolite. Dragi kolege, prije nego što započnemo s nastavkom, moram vas izvijestiti da ćemo vjerojatno morati prekinuti sastanak na jedno 30 minuta. Kasnije, nakon ove točke. E, zato što možemo za, e, tek u 18 sati početi sa sljedećom temom i vjerojatno nećemo moći razgovarati o malim i srednjim poduzećima do 18 sati, tako da vjerujem da ćemo morati imati prekid od 20 do 30 minuta između ove dvije točke dnevnog reda. A sada dolazimo do šeste točke dnevnog reda a to je dostupnost financijskih sredstava malim i srednjim poduzećima i povećanje raznolikosti financiranja tih poduzeća u Uniji tržišta kapitala. E, danas ćemo razmatrati e, amandmane. Imamo više od 200 amandmana. 249 amandmana. Riječ ima Otmar Karas kao izvjestitelj. Hvala vam, predsjedniče i zahvaljujem i kolegama. E, hvala vam na amandmanima. Želim još jedan put naglasiti da smo imali snažnu potporu svih zastupnika kada je riječ o ovom izvješću. Naime, ja se tome nadam i vjerujem da je ovo u našem zajedničkom interesu dakle da e, povećamo sudjelovanje malih i srednjih poduzeća u uniji tržišta kapitala i na taj način možemo osigurati kreditiranje u realnom sektoru. To je ono što želimo osnažiti. Iz tog razloga je razmatranje amandmana, e, dakle, naime, tome ćemo pristupiti u tematskim cijelinama, a ne iz političke perspektive. Mislim da ovdje ima čitav niz dobrih ideja koje bih želio uvrstiti u izvješće. Razgovarao sam sa izvjestiteljima u Sjeni prije e, zadanog roka i dogovorili smo se da ćemo se usredotočiti na nekoliko ključnih pitanja te da ćemo tome dodati amandmane da bismo osnažili čitav tekst. Ne želimo mijenjati izvješće da bismo gradili sve e, one ideje koje se možda mogu riješiti negdje drugdje. Ovo izvješće će poslužiti kao temelj za našu raspravu. S obzirom na velik broj amandmana koje smo zaprimili, smatramo da moramo razmotriti definiciju malih i srednjih poduzeća. Tu treba uzeti u obzir nekoliko regionalnih čimbenika i o tome moramo također održati raspravu. E, ja ću uzeti u obzir amandmane i razmotrit ću definicije kako bismo mogli imati jasnu razliku među različitim vrstama malih i srednjih poduzeća. je tu imamo nekoliko pristupa. Što se tiče financiranja malih i srednjih poduzeća, želim uzeti u obzir amandmane koje sam zaprimio i naglasiti da bi e, financiranje trebalo postojati kroz čitav ciklus e, poslovanja poduzeća. Osim e, klasičnih malih i srednjih poduzeća imamo i start-upove i neke druge oblike manjih poduzeća. To su i promičbene banke i regionalne banke koje imaju važnu ulogu u čitavom procesu, a da bi mogle odigrati svoju ulogu one moraju moći osigurati e, dodatna sredstva malim i srednjim poduzećima više nego što je to bio slučaj do sada. Također treba naglasiti važnost diverzifikacije izvora kreditiranja, dakle bilo da je riječ o kreditnim unijama, zatim to je i rizični kapital, imamo čitav niz e, mogućnosti e, kreditiranja. Što se tiče e, potpore malim i srednjim poduzećima, važno je osigurati laku dostupnost e, kreditiranja. O tome smo imali raspravu na plenarnoj sjednici nedavno. Nadalje, postoji e, dogovor da treba dodatno podržati start-upove i e, treba ukloniti prepreke njihovom poslovanju. Drago mi je što sam dobio velik broj e, amandmana koji se tiču dobrog upravljanja malim i srednjim poduzećima te uklanjanja upravnih prepreka. Mi ćemo udružiti sve te amandmane, objedinit ćemo ih i ugraditi u e, izvješće. Ono što je važno jest da e, nemamo uski ideološki pristup ovom pitanju. Što se tiče trećeg stupa bankovne unije, i rasprave koja se odnosi na tu temu. Sekuritizacija je jedna od stvari e, koje su važne u ovom izvješću, budući da parlament ima i neke druge zakonodavne prijedloge koje se tiču ovog područja. Bolje je da nemamo paralelnu raspravu o tome e, kada je riječ o malim i srednjim poduzećima, dakle to treba biti obuhvaćeno onim zakonodavnim prijedlozima koji su već izloženi, ne u ovim izvješćem. Ima i nekoliko drugih ideja koje ćemo morati raspraviti. E, neki traže jedinstveni identifikacijski broj za male i srednje poduzeća. E, isto tako postoji zahtjev da se e, ona podrže kroz posebne programe za male i srednje poduzeće. Ja vjerujem da ćemo kroz sve amandmane koje sam dobio dobiti kvalitetno izvješće koje će e, dobiti široku potporu. E, imamo velik broj amandmana, međutim tu nema mnogo a Mislim da će to zapravo osnažiti tekst izvješća. Kao što sam rekao, ja ću ih grupirati po temama i e, nakon toga ću izraditi kompromisne amandmane koje ću predočiti izvjestiteljima o sjeni. Radujem se dobroj suradnji sa izvjestiteljima o sjeni. Kada je riječ o ovim kompromisnim amandmanima, hvala. Imamo zahtjev e, za e, riječ gospodin Tojere koji zamjenjuje gospodina Bakara. Mislim da nas on mora napustiti ranije, ali mislim da nitko neće imati ništa protiv toga da on prvi uzme riječ. Hvala. Hvala vam, eh, dragi kolege, što ste mi dopustili da prvi uzmem riječ. Htio bih na početku čestitati izvjestitelju na ovom izvješću. To je sukladno e, našem dosadašnjem radu na plenarnoj sjednici kada smo raspravljali o malim i srednjim poduzećima. Smatram da su ovo vrlo važna pitanja. Dakle, financiranje malih i srednjih poduzeća je nešto što trebamo poboljšati. Mislim da se s time svi možemo složiti. U ime Filipa Debakera želim naglasiti da se trebamo koncentrirati na širok e, raspon izvora financiranja za mala i srednja poduzeća. Smatramo da ne možemo imati jedan pristup za sve. Treba nam niz različitih instrumenata za mala i srednja poduzeća i ne možemo zamijeniti e, zajmove koje daju banke, 99% poduzeća i 22 e, milijuna sa manje od 50 zaposlenih. E, govorimo o financiranju preko kapitalnih tržišta, odnosno tržišta kapitala u SAD-u, međutim mislim da nije realno da male tvrtke mogu sudjelovati u takvoj vrsti financiranja. Smatram da je dobra ideja osnažiti eh, uniju tržišta kapitala i zatim tu je pitanje inovativnih izvora financiranja. I samo kratko, još tri područja u kojima eh, je ALDE predložio amandmane. Kao prvo smatramo da unija tržišta kapitala treba jasan zakonodavni okvir treba nam određen stupanj e, konvergencije. Nadalje, pitanje tržišta kapitala za mala i srednja poduzeća i uistinu je ono na što trebamo staviti naglasak u ovom izvješću. I treće, htjeli bismo da komisija preduči godišnje izvješće koje će obuhvatiti provedbu e, inicijative za mala i srednja poduzeća to će parlamentu dati priliku da bude uključen u provedbu i nadzor. Hvala, gospodin Tojer. A sada dolazimo do... E, sada prelazimo na e, danji redoslijed. Hvala predsjedniče. Kao prvo e, želim se ispričati u ime kolege koji me zamolio da ga zamijenim. Zahvaljujem Otmaru Karasu na izvrsnom izvješću kao i svim kolegama iz kluba zastupnika socijalista. Mi smo zadovoljni ovim izvješćem, nema niti jedna točka u kojoj se ne slažemo. Što se tiče malih i srednjih poduzeća, posljednje izvješće EBE ne omogućuje da E, vidimo da li taj supporting factor e, potiče mali srednje poduzeće u usporedbi sa velikim poduzećima. Želimo da komisija izvrši analizu utjecaja tog instrumenta prije nego što to postane stalni instrument. E, kao što je gospodin Karas naglasio, mi shvaćamo važnost banaka za mala i srednja poduzeća, posebno u udaljenim područjima kao što su otoci i ruralna područja zato želimo da se promiče uloga e, lokalnih banaka. Također želimo diversifikaciju e, stabilnih kredita. Mala i srednja poduzeća vrlo su različita i u geografskom smislu, ali i u socioekonomskom, što znači da su im i potrebe za financijama različite. I zato trebamo vidjeti nove opcije financiranja E, kao što je financiranje strane e, pojedinaca i private equity ili pak crowdfunding. To bi trebao biti jedan od ključnih elemenata unije tržišta kapitala i pozivamo komisiju da e, predloži zakonodavne akte u tom smislu. Također tražimo da se poduzmu mjere za osiguranje transparentnosti i sekuritizacije kako bi one bile dostupne i malim bankama. Što se tiče javnih ulaganja, mi želimo da se razrade e, financije koje su podržava javni sektor. Komisija bi isto tako trebala razmotriti projekte kao što je program Funding for Lending u Ujedinjenoj Kraljevini što omogućuje vladi da daje zajam e, bankama kako bi oni isključivo mogli kreditirati male i srednja poduzeća. Treba nam jedinstven pristup kada je riječ o različitim e, opcijama financiranja i o informiranju malih i srednjih poduzeća. Zatim također nam se čini bitna evaluacija i borba protiv diskriminacije kada je riječ o pristupu kreditiranju, posebno kada je riječ o nekim oblicima diskriminacije i drago nam je da je ta tema važna i za naše kolege iz drugih klubova zastupnika. Tražimo od komisije da se pobrine da Europski program financiranja uzme u obzir obzir te oblike diskriminacije i na kraju bismo trebali raditi na poboljšanju kreditiranja malih i srednjih poduzeća kroz uspostavu Bank Referral Scheme e, za one male i srednje poduzeća koje nemaju te informacije i treba nam jedinstveni šalter za informiranje e, Mislim da imamo dobru i solidnu e, bazu za dani rad i radujemo se danoj suradnji u sljedećim fazama ovoga izvješća. Hvala svima. Hvala. U ime e opet ima riječ. Hvala gospodine Simon. Gospodine Zek se ispričava i, i zamolio me da prenesem svoje, njegove komentare. E, kao prvo, gospodin Zek želi zahvaliti izvjestitelju i ističe da je izvjestitelj izradio vrlo dobar nacrt izvješća koji ima potporu većine izvjestitelja, kao što se to vidjelo na prošlom sastanku. Također, e, gospodin Osek ne smatra da je bilo velike kontroverze, tako da se iznenadio kada je evo, vidio koliko je amandmana uloženo na njegovo izvješće. Izvjestitelj je rekao da želi postići slaganje kada je riječ o pitanju malih i srednjih poduzeća, no Brojni amandmani koji su uloženi, koji se odnose na širu makroekonomsku raspravu su već pitanja na kojima radimo u okviru drugih izvješća. Gospodin Nesak je osobno uložio samo nekoliko amandmana o kojima se ističe pretjerana e, takonska regulativa koja može e, umanjiti razvoj malih i srednjih poduzeća i u tom smislu on će podržati e, sve amandmane koji se bave rješavanjem e, tih problema 67 i 87, a skeptičan je prema amandmanima koji žele u potpunosti uskladiti odredbe kao što je to rečeno i u amandmanu 35 i također gospodin Sek želi da ovo izvješće bude rodno neutralno. Također tu postoje pitanja i opće makroekonomske prirode koje se odnose na politiku štednje, financijsku krizu, bankovnu uniju i tako dalje. Gospodin Ezek smatra da u ovom izvješću trebamo biti što precizniji i usredotočiti se na MSP-ove i to što više, tako da neće podržati amandmane koji izlaze van okvira predmeta ovog izvješća. Naša je namjera postići zajedničko stajalište sa stajališta malih i srednjih poduzeća u Uniji tržišta kapitala i također istražiti mogućnost financiranja u malim i srednjim poduzećima u Europskoj uniji. U ovoj prilici trebamo izbjeći raspravu o zahtjevima za e, bankovnu uniju i u smislu EDISA također. Imamo posebna izvješća koja se time bave, e, bave i na početku ovoga procesa gospodin Vesek želio bi da ovo izvješće se što usredotočenije bavi temom i njezinim ciljevima. Hvala kolegice Svenborn. U ime Guja Paloma Lopez Beneho. Ona nije ovdje. Imamo li zamjenika ili zamjenicu? Nemamo. Onda predajem riječ dalje zelenima. Pa kolega Kejto, kolegica u ime kolege Lamberca. Da, prepoznala sam svoje ime na njemačkom. U ime e, Filipa Lambersa želim iznijeti njegovo mišljenje. On nije mogao biti ovdje. Kada je riječ o CRD-u 4 i e, pitanjima u vezi sa provedbom e, Bazela 3, zeleni se slažu sa gospodinom Karasom. Mi se ne protivimo čimeniku potpore MSP-ovima, iako gospodin Lamberts smatra da možda prilagođavanje ponderiranja rizika nije bilo najbolje rješenje za male i srednje poduzeća. Taj je čimenik uveden kako bi se smanjila e, razina kapitalnih zahtjeva malih i srednjih poduzeća na razinu ispod Bazela 3. E, naše izvješće iz Ožučka e, smatra da zapravo to ne utječe na pozemljivanje MSP-ovima. Oni MSP-ovi se koriste privremenim modelom kako bi zadovoljile svoje zahtjeve. Prema EBI oni će onda zbog toga imati premalo kapitala, ne previše i kako stoji u izvješću banke mogu um, omogućiti kapitalizaciju MSP-ova, a ne baviti se e, spekulativnim aktivnostima koje uništavaju njegovu vrijednost. Banke sve više se koriste povlačenjem e, financiranja malih i srednjih poduzeća kao prijednju u smislu jačanja financijske regulative i to e, sprečava djelovanje realne ekonomije. Mi smo uvjereni da veća razina kapitala znači veću otpornost u kriznim situacijama, naročito kada je riječ o malim i srednjim poduzećima. No, ipak, iako to nije e, hitan problem, treba ipak nastojati razmotriti i ukloniti prepreke pristupu malih i srednjih poduzeća financiranju i promicati modele financiranja koji su korisni e, MSP-ovima. Također, i mm, velike financijske kuće i e, velike korporacije otržavaju situaciju malih i srednjih poduzeća. E, također e, se naplaćuju i velike naknade, naročito u slučaju kašnjenja plaćanja i treba riješiti to pitanje naročito kada je riječ o pritisku na e, razvodnjavanju bonitetnih odredaba. U našim amandmanima mi ukazujemo na švicarsku banku BR kao model za financiranje MSP-ova i koja se pokazala također i čvrstim instrumentom za financiranje u doba krize. Također iznajmljivanja oprave umjesto uzimanja zajmova za njihovu nabavu može biti također vrlo korisna situacija za zajmoprimce i zajmodavce. No, ne želimo se ovdje uplitati u podmiranje rizika, no ako postoje nepotrebne pripreke za leasing, to treba ukloniti. No, sekuritizacija strane ne stvara prilike za ulaganje malih i srednjim poduzećima, niti ne uklanja kreditne rizike iz sustava. Mi smatramo da msp neće imati koristi od toga, no neke banke i drugi posrednici hoće imati, a to neće ići na korist europskih građana. Također treba uvažiti opterećenje financijskog sustava koje je još uvijek pretjerano u odnosu na potrebe stvarne ekonomije. Također treba u preporukama po zemljama obratiti pozornost na e, uređenje europodručja kako bi se promicalo e, gospodarsku stabilnost koju traže male i srednja poduzeća. Također tražimo da e, komisija razmotri sadašnje programe poput e, obzora 2020 i e, kozme kako bi se pružila potpora malim i srednjim poduzećima i kako bi se ublažio, ublažilo posljedice financijske krize njenih. Također kao zeleni smatramo da je važno istaknuti da pozemljivanje banaka u financiranju tržišta kapitala ne smije biti e, jedini izvor financiranja MSP-ova. Treba istražiti alternativne kanale za financiranje, a u našim amandmanima tražimo od zemalja članica da se nadovežu na iskustvo alternativnih sustava valute poput švicarskog sustava e, koji je osnovan 1934. koji sam već spomenula u Švicarskoj da banka predstavlja dopunski sustav valute koji e, onda služi poduzećima u ugostiteljstvu u, u drugim uslugama i to je jasni referentni sustav e, u kojem poduzeća mogu bavljati jedan od drugih e, bez korištenja švicarskog franka. Hvala kolegice Kejta. A sada u ime FDDA Marko Zanni no njega nema, dakle nema niti drugih predsjednika u ime FDD-a, nema nikoga ni iz NF-a, e dakle prelazimo odmah na spontano javljanje za riječ. Este Delanke se za riječ, izvolite. Hvala. Neću duljiti, evo podržavam izvjestitelja u njegovom pristupu. Zanimljivo je da uvijek govorimo o zahtjevima za kredit e, i o njihovim odbijanjima u brojnim zemljama i također se tu te zemlje dijele na središnje i periferne i kaže se da se odbijanje kredita smanjilo u perifernim zemljama. No to nije tako crno-bijelo kao što bi se moglo činiti. Ako razmotrimo podatke Europske središnje banke, u prosjeku u zemljama periferije to je 40% zahtjeva koji su odbijeni. U, zemljama centra samo 15%, no ako razmotrimo nizozemsku primjerice, postotak odbijanja je 45%, što je više nego u Irskoj ili u Španjolskoj i samo niže nego u Grčkoj. Mene zanima koji su razlozi za to. U pregledu SAFE SBA ne nudi se odgovor na to pitanje. Ako razmotrimo dokumente Nizozemske središnje banke, ni oni ne donose odgovor, tako da bi ovo izvješće bilo dobra prilika da se razmotre ti višestruki razlozi, jer sigurno ih ima više nego jedan, a to ugrožava povjerenje ulagača u budući razvoj Europske unije. Dakle, treba vidjeti koji su razlozi za postojanje tih podataka, tih brojki. Evo, to je još jedna napomena izvjestitelju, ali ukupno gledano to je izvrsan nacrt koji je on izradio. Hvala Hvala lijepa. Želi li se još tko javiti za riječ? U spontanom javljanju za riječ? Ne. Onda vraćam riječ izvjestitelju jer nema više niti predstavnika komisije. Hvala. Hvala svim eh, govornicima koji su potvrdili smjer koji sam zadao izvješću. U izvješću ne ulazimo u meritum pitanja, nego se bavimo postupkom i slažem se s onima koji kažu da se trebamo usredotočiti na pitanja o kojima se govori o pristupu financiranju malih i srednjih poduzeća. Ne smijemo iznositi zakonodavne prijedloge, što je u domeni drugih izvješća i drugih područja. Dakle, nećemo tražiti donošenje zakonodavnih prijedloga tamo gdje isti postoje, nego ćemo se baviti suštinom, meritumom. Izneseno je više prijedloga. Treba nam diferencirana definicija malih i srednjih poduzeća, jer će to dovesti i do diferenciranih kanala financiranja i također e, raznovih mogućnosti financiranja malih i srednjih poduzeća. O tome se govorilo u raspravi. Dakle, u suštini trebaju nam novi izvori financiranja uz one stare. Trebamo također e, izbjeći nastojanje da se to promijeni preko noći, nego treba predložiti i uvesti nove alternativne metodologije i bolje ih proučiti. Zbog toga nam treba usklađivanje između novog i starog, jer inače bi moglo doći do rupa u financiranju. Pri kraju smo čuli neke prijedloge gdje se najavljuje mogućnost takve diferencijacije i to su doista dragocjeni prijedlozi. U uvodnim izjavama moći ćemo se pozvati na predložene zakonodavne prijedloge i te će teme biti možda uvod u izvješće, ali neće biti predmetom stajališta koje ćemo mi zauzeti. Dakle, s obzirom na raspravu, mislim da neće biti problem objediniti sve amandmane. Hvala. Želim zahvaliti i predstavnicima izvjestitelja u Sijeni na njihovim riječima. Trinaest i 14. lipnja ćemo glasovati o izvješću, a razmotrit ćemo ga na plenarnoj u rujnu. A sada prije nego što prijeđemo na sljedeću točku dnevnog reda, odnosno točku o općem proračunu Europske unije broj 3, prekinut ćemo sastanak na 56 minuta. Naime, kolege iz odbora za proračun, kolega Gajar i ostali ne mogu doći prije 6 sati, tako da ne bi imalo smisla nastaviti sastanak u njihovoj odnos, odsutnosti. Prekidam sjednicu do tada.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 So, liebe... das <laughs> hatte ich auch noch nie. Okay. So, if I look around now... Evo, gledam po prostoriji. Htio sam se našaliti, ali to može samo na njemačkom.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 Jens, imaš riječ i onda će uzeti riječ naš izvjestitelj kolega Ferber. Hvala, gospodine predsjedavajući. Poštovana kolegice, budući da ste došli, ne mogu onda predložiti da idemo igrati karte u kafiće, a ostalo nismo ovdje kako bi se zabavljali. Evo, samo ukratko, želim izvijestiti kolege o sljedećem. Dakle, vidjet ćemo kako je sadašnja situacija i što želi odbor EKON u postupku usvajanja proračuna za 2017. Mi iščekujemo 25. svibnja, odnosno dan kada će komisija objaviti nacrt proračuna za 2017. i do tada Imamo samo pripremne radove u smislu usvajanja smjernica, tako da nam baš ne preostaje mnogo. Europski parlament je na prethodnom zasjedanju sa velikom većinom usvojio te iste smjernice. I to u skladu sa načelima rashoda Europske unije. Drago mi je što su i zeleni pristali uz to, iako su bili suzdržani. U dokumentu izražavamo pozitivno mišljenje o projektu ITER nuklearnog reaktora, dakle to najlazi na podršku Europskog parlamenta. Smjernice na kojima radim kao izvjestitelj koje su nadopunili kolege svojim doprinosima su dosta realistične. Mi smo se nadovezali na ono što smo imali 2016. jer nema razloga za promjenu. Naime, situacija u Europi se nije promijenila tako da nacrt proračuna za 2017. o kojemu ćemo odlučivati do kraja godine će se suočavati sa istim izazovima kao i one iz 2016. Što je učinilo vijeće? Vijeće je iznijelo dokument i ja sam ga razmotrio. Prve četiri stranice su doslovno prenesene iz 2017. godine, osim jedne iznimke, odnosno iz druge stranice su izbacili jedan odlomak i ubacili drugi kako bi pokazali da su se pozabavili tom temom. Ja sam mislila da je to tiskarska pogreška, ali nije i pomno pročitavši vidio sam da je to nov dokument. Vijeće ne reagira poput nas i ne prenosi doslovno proračun iz 2016. nego zapravo unosi neke kozmetičke promjene i pri tome nastoji postići ono što uvijek nastoji, a to je odgovarajuća pričuva za fleksibilnost. Dakle, time vijeće dolazi do gornjih granica 2017. uz naravno dovoljno prostora za manevar. I izajaći potrebna sredstva iz srednjeročnog financijskog planiranja za pričuvu. E, te pričuve koje će nam biti potrebne za e, kategoriju 3, znači za izbjeglice i kategoriju 4, e, vanjsku politiku, dakle unutarnju i vanjsku politiku, moraju se u potpunosti iskoristiti do gornje granice. Jer ako se situacija korijenito ne promijeni, ni u proračunu 2017. nećemo imati viškova. Evo, to je polazno salište Europskog parlamenta koje je doneseno u smjernicama i te odražavaju napetosti koje postoje u odnosu sa vijećem. Dakle, izbjeglička kriza, unutarnjopolitički i vanjskopolitički instrumenti su u potpunosti iskorišteni i primijenili smo sve financijske instrumente iz višegodišnjeg financijskog okvira koje je zatražio Europski parlament, jer da mi to nismo tražili, ovaj proračun bi izašao jednog okvira naših mogućnosti. Dakle, ne bismo se spasili od prvog eh, nacrta izmjene proračuna jer ne bismo imali dovoljno sredstava za te obveze i ne bismo mogli proširiti financiranje za Europol. Situacija s proračunom je vrlo složena i sada i to će biti 2017. Još uvijek nismo prevladali gospodarsku krizu, niti su zemlje članice to uspjele. Dakle, ta je kriza još uvijek eh, osjetna, iako ne toliko teška. Ako razmotrimo rashode za poboljšanje gospodarske situacije, ti su rashodi svakako opravdani. I dopustite mi jedno kratko kretanje s teme, odnosno očito je da je programiranje proračuna srednjoročno gledano bila u skladu sa prognozama za lijepo vrijeme, no ako je ružo vrijeme moramo onda upotrebiti krišobrane, ali to više neće biti dovoljno. Dakle, trebamo nastaviti raspravu o reviziji srednjoročnog programiranja, jer će se o tome trebati povesti računa, to nećemo moći izbjeći. Osim toga, treba još nešto spomenuti, dakle to je još jedan okvirni uvjet koji se odnosi naročito na ovaj odbor, dakle u različitim proračunskim stavkama kojima se nastoji osigurati sredstva za EFSI, upisali smo samo 3,8 milijardi eura, a ne predviđenih 8 milijardi, dakle sredstva europskog proračuna koja su trebala biti izdvojena za te stavke, treba će predstavljati jedan od okvirnih preduvjeta za proračun 2017. godine. Unutarnjo politički instrumenti koje nam stavlja na raspolaganje Europska komisija bit će usklađeni sa e, rashodima. Imamo naše gospodarske prognoze, imamo godišnje izvješće, imamo europski semestar e, koji donosi određene prijedloge. Imamo također prijedloge kako prevladati strukturne poteškoće u zemljama članicama i ako budemo uspjeli iskoristiti sredstva iz europskog proračuna na usklađeniji način sa ciljevima ovog izvješća, onda ćemo dati jednu konkretnu europsku dodanu vrijednost. Naravno, očito je da će se to morati dogovoriti u parlamentu. Kada je riječ o inicijativi za zapošljavanje mladih iz proračuna 2016. tu imamo jednu prazninu. Ne zato što mislimo da su ta sredstva zastarjela, nego što smo htjeli pričekati komisiju i vidjeti što je ostvareno tom inicijativom. Budući da, međutim, te procjene neće biti, onda ćemo ta sredstva morati predvidjeti u proračunu za 2017. godinu. Nastojat ćete smanjiti siromaštvo u okviru obzora 2020. Želimo se boriti protiv e, siromaštva djece. S novim e, višegodišnjim financijskim okvirom imamo više sredstava na raspolaganju, tako da kašnjenja u plaćanjima nisu više toliko velika krajem višegodišnjeg financijskog okvira. Vjerojatno će se to povećati kada budemo utrošili sa sredstva i kada se budu povećavale obveze. Možemo jedino sa sigurnošću reći da će se ta kašnjenja povećavati i moramo uvidjeti da je to i dalje prisutno, nije nestalo čarolijom, nego je to posljedica izračuna koji su primijenjeni u ovoj situaciji. Evo, to su okvirni uvjeti u kojima moramo raditi. 25. svibnja komisija će podnijeti svoje izvješće koje će proslijediti vijeću koje će sa svoje strane to prema vlastitom nahađenju izmijeniti i mi ćemo se pozabaviti onda tim nacrtom e, nakon što to izmijeni vijeće. Naš, nas zanima što nas očekuje nakon toga. Hvala Gajru koji je predstavio dakle, svoje mišljenje. Sada će govoriti Markus Ferber. Izvolite. Hvala lijepo. Drago mi što je nakon dosta godina ponovno radim na proračunu. Imao sam zadovoljstvo biti, odnosno raditi na ovoj temi kada smo to uspjevali riješiti u prvom čitanju. Međutim, ljudi iz e, odbora AFKO su ovaj put imali nešto drugačije mišljenje kada je riječ o proračunu za 2017. Dakle, svima nam je jasan okvir u kojem radimo. Radimo u dosta napetoj situaciji kada je riječ o prijedlogu proračuna. Također moramo imati određenu strategiju u odnosu na vijeće, dakle, naročito u kontekstu europske dodane vrijednosti. Dakle, sada se bavimo Ebomesnom i EIOPom, dakle tri agencije. I unatrag nekoliko godina sam bio izvjestitelj za ta pitanja kada je riječ o različnici. Dakle, to su potrebne, izuzetno potrebna izvješća i sada sam također su izvjestitelj za MIFID. Dakle, to, je pitanje također kojim ćemo se baviti unutar proračuna. Imamo dakle agencije kojima nije potrebno dodatno osoblje. koje svojim djelovanjem prate rad i zato čekamo prijedlog komisije kada je riječ o danjem razvoju ovih tri agencija i načina njihovog financiranja. Kada budemo radili na njihovoj razrišnici, onda ćemo se trebati pozabaviti njihovom učinkovitošću i moramo se osigurati da nisu preskupe ni za porezne obveznike, ni za one koji financiraju njihova istraživanja. I potom uzmimo u obzir nedionike na financijskom tržištu. Htio sam govoriti o programu Fiskalis i o pripremnom djelovanju. Danas smo e, raspravljali o boljoj suradnji, dakle, e, nadležnih tijela kada je riječ o razmjeni informacija i to nakon smo dobili mandat odbora TAX i e sve to bi povezano sa istražnim povjerenstvom e, uz vezan za Panama Papers. Mi se zalažemo za dodatnu transparentnost. I zato možemo početi raditi na pripremnom, na pripremnim akcijama. Dakle, riječ je o suradnji sa po nadležnim poreznim tijelima u državama članicama. I taj ćemo morati proširiti zato što u vrijeme kada je on donesen onda nije obuhvatio brojna područja kojima se evo danas bavimo u odboru EKO. Ovo su kratko teme kojima sam želio govoriti, kojima se bavim, dakle agencije, njihova učinkovitost, isplativost, Dakle, kada govorimo o drugom stupu zakonodavstva, onda treba uzeti u obzir mišljenje zastupnika, potom e, razmjena, automatska razmjena informacija i potom proračun, dakle 1,5 milijuna eura za financiranje gradnje kapaciteta. Dakle, neindustrijski dionici u financijskim uslugama. Mislim da ćemo tu morati uložiti dodatnu pažnju. Naime, ne poznajem niti jednu nevladinu organizaciju koja ima ovako visoki iznos vlastitih e, sredstava koje dakle, zarađuje vlastitim djelovanjem i zato moramo uzeti u obzir takvu vrstu organizacija. Kao i parlament i komisija ima slično mišljenje. Imamo već program za sedmogodišnje razdoblje. Zapravo radi suradnje moramo provjeriti koja je pravna osnova, koji je zakonodavni okvir u kojem možemo djelovati putem fiskalisa kako bismo dakle povećali broj instrumenata koji su na raspolaganju tajništvo je uputilo e, jedan, jednu poruku dakle sa pitanjem klubovima zastupnika što misle dakle o pripremnim fazama pilot projekata ja imam neke e, ideje o kojima ću raspravljati sa izvjestiteljima iz sjene da, i vidjet ćemo hoće li naši prijedlozi naići na odobravanje kolega iz odbora za proračune. Znam da je nadležnost e, u njihovim rukama, dakle, za ovaj dosje, ali jako dobro znamo o čemu govorimo i bilo bi mi drago da se i moje mišljenje uzme u obzir. Hvala, hvala izvjestitelju. Ne vidim nikoga iz kluba SID i ZPP-a. Dajem odmah riječ kolegici Swinburne. Izvolite. Hvala izvjestiteljima. Dakle, glavno područje nadležnosti kada je riječ o odboru Ekon. Proračun NISA. Ja bih htjela da tu ostane status quo. Prethodnih godina kada smo radili na različnici. Vidjeli smo e, da je Ujedna agencija dakle, trošila veći dio proračuna. Ja tu ne bi podržala povećanje tog ne bih odobrila dakle povećanje. Međutim, ukoliko ima zahtjeva dakle, za određenu IT opremu, onda bismo to mogli uzeti u obzir. Za mene glavni prioritet održavanje financijskih struktura, dakle za ove tri agencije, tako da dobiju dakle, prihode i od dionika na tržištu i to samo od onih e, koje kontroliraju. Dakle, za ESMU to su repozitori i agencije za kreditni rating. Svaka promjena ovog modela bi dovela u pitanje legitimitet ovih agencija i naša nacionalna tijela su također odgovorna za ova pitanja. Jedna polovica dakle dolazi i iz europskog proračuna. To bi po meni bilo dakle, to bi po meni bio korektan omjer dakle, i da zadrže taj europski karakter koji imaju. Također tu je pitanje kazni. Vidim da bi ih one htjele zadržati, dakle u vlastitom proračunu, umjesto da ih šalju u opći proračun Evropske unije. Ne bih htjela da se tu naruši da se tu naruši ravnoteža. Radim se suradnje sa izvjestiteljem kako bi se osigurali da se ovaj e, proračun zadrži u e, njihovom mandatu i da se to ogleda u njihovom radu u budućnosti. Hvala ti. Da, nema drugih izvjestitelja sjene, te bih evo jednom prisutnom kolegi koji je ovdje u sali, pitao bih ga želi li on nešto e, reći na ovu temu. Vidim da nije zainteresiran. Dobro, onda dajem riječ e, kolegi Ferberu. Izvolite. Hvala lijepo. Htio bih vam htio bih zahvaliti i vama. Jer evo kad nema predsjedavajućeg onda sam uvijek ja taj koji sam sebi daje riječ i da sam evo danas to uspješno izbjegao. Ok, vrlo brzo ćemo postići sporazum. Nadam se da ćemo se moći dogovoriti i sa ostalima. Mm, drago mi što ćemo ovaj tjedan e, glasovati upravo o tim različnicama i drago mi je što smo uspjeli dakle, postići zajedničko stajalište kada je riječ o ova tri nadzorna tijela, ove tri agencije. A i odbor za proračunje uzeo u obzir neke naše prijedloge i napomene, zato smo uspjeli dakle, odraditi ove neke preliminarne radnje koje mogu dobro utjecati i na izradu našeg stajališta o proračunu. Ja sam u kontaktu sa sve tri ove agencije kako bih eh, vidio što je ono što njima potrebno i kako bi se to našlo onda u mom mišljenju. Hvala svim eh, kolegama I još jednom bih izrazio zadovoljstvo i vjeru u našu dobru buduću suradnju. Hvala lijepo. Hvala vam kolega Ferber. Evo sad nešto o vremenskim rokovima. Dakle, na crt mišljenja između 13. i 19. lipnja, konačni datum za podnošenje amandmana i rasprava o amandmanima, dakle 31. kolovoza i glasovanje u odboru malo nakon toga. I dakle glasovanje na plenarnoj sjednici u listopadu. I ovim smo došli dakle do kraja dnevnog reda. Za danas nastavljamo sastanak sutra ujutro i sada želim svima ugodnu večer.